La Nastavljamo sa sjednicom. Dobar dan svima. Molim vas da zauzmete svoja mjesta i danas nas čeka dug dan pun glasovanja pa ćemo pokušati odraditi svoj posao na najbrži mogući način. Pozdravljam i predsjednika Šulca, predsjednika na odlasku. Zahvaljujem mu na svem njegovom radu. A kao što sam e, već i učinio, još jednom želim mu sve najbolje u njegovoj budućoj političkoj karijeri u Njemačkoj.